dnevnog reda je e, Sirija kao tema i položaj pojedinih hranjivih zajednica. Kao prvo će autori imati riječ. E, započinje gospodin Bjelan na dvije minute. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Wciąż nie widać poprawy sytuacji w Syrii. Hvala vam lijepa. Sukob u Siriji je već prouzročio na tisuće smrti. A vidjeli smo da se i vlasti koriste oružjem za masovno uništenje, odnosno kemijskim oružjem i to na štetu vlastite populacije. naše traženje da Bašar al-Assad da ostavku treba biti dosljedno. Osim toga zabrinjavaju i brojni slučajevi progona kršćana u Siriji. Džihadisti koji financiraju razne nevladine organizacije su postigli svoj cilj. A to je praktički da su rastjerali kršćansko stanovništvo oko Homsa i drugdje. Zgrožen sam također i stalnim napadima na kršćane. Takvi zločini ne smiju ostati neimenovani. Ja tražim da se zaustavi ovo krvoproliće. Europska diplomacija mora odlučno djelovati na ovom području. Bliski istok nije daleko od Europske unije i naše zemlje partneri poput Turske su saveznici, a već su prihvatile veliki broj sirijskih izbjeglica. Dakle, pozivam vas da sada djelujete kako bismo zaustavili takvu diskriminaciju i obustavili ovaj sukob. Žao mi je što je ubijen i otac Vader On je pokazao svoju solidarnost sa stanovništvom Homsa i ostao je u tom gradu. Počinitelji tih zločina trebaju biti privedeni pred lice pravde. Hvala lijepa kolega Bjelan. Na dvije i pol minute kolega Belvan ima riječ. Dank u wel, meneer de voorzitter. Pater Frans van der Lucht is niet meer onder ons. Niet meer onder de Hvala. Otac eh, Van der Lucht više nije među preživjelima u Homsu. Niti nije prisutan više u tamošnjoj kršćanskoj zajednici. On je ubijen u svom primjernom životu koji je vodio. On je izgubljen za nas i za Siriju i za nas u Europi, zato je otac Van der Lucht bio neovisan kršćanski duh i mislim da možemo mnogo naučiti od njegove analize situacije. Na početku ovog nasilja on je prepoznao prijetnju sotonskog salafizma A ja smatram da su europljani djelomično odgovorni za ono što se dogodilo i to treba navesti u rezoluciji. Također ova rezolucija ne opisuje vjerno ono što se dogodilo tijekom džihadističkih napada na grad Hasab na sjeveroistoku zemlje prošlog mjeseca. Ne govori se ništa o sudjelovanju Turske u tamošnjim napadama na armensku kršćansku zajednicu. Oni koji su preživjeli Genocidi iz 1917. sada ponovno moraju bježati. Mislim da se treba provesti međunarodna istraga o ulozi Turske u napadima u tom gradu, a osim toga Turska je i zemlja kandidat za članstvo Europskoj uniji, no ponekad e, mi se čini da postoji neka nevoljkost da se u Europskoj uniji govori o odgovornosti Turske. Hvala vam, kolega Belda, Na minutu, kolega Poselt. Gospodine predsjedavajući, mi se danas prisjećamo e, kršćanskog e, dobitnika e, nagrade za ljudska prava i za mir, Luhta, ali su tako i pripadnika svih vjerskih zajednica koji su ubijeni zbog ovog višegodišnjih sukoba. Kao prvo imamo e, režim e, Asada koji je e, doista usmjeren protiv svog naroda, a s druge strane imamo fanatičare koji žele uspostaviti islamsku državu. Između njih imamo raznolike manjine u Siriji koji su se našli između dvije vate, a između njih isto tako i kršćani. Mi se kao europljani moramo potruditi da ostvarimo dijalog između onih dijelova oporbe koji doista žele slobodu, a ne e, onih koji žele zlouporabiti slobodu da bi uspostavili drugi tiranski sustav. Želimo, moramo isto tako i razgovarati s onim osobama iz vlade koji su spremni na mirnu tranziciju. Ovom prilikom želim zahvaliti gospođi De Kaiser na dobroj suradnji što se tiče situacije s ljudskim pravima u Siriji, e, što se isto tako vidi i u ovoj rezoluciji. Hvala vam kolega Na tri i pol minute gospođa De Kaiser, izvolite. Hvala gospodine predsjedavajući. Ovo je četvrti put u godinu dana da glasujemo o rezoluciji o Siriji s obzirom na neuspjehe pregovora u Ženevi, drugih pregovora zbog sve više terorističkih skupina malo je vjerojatno da će još jedna rezolucija nešto konkretno promijeniti u odnosu na tešku situaciju kojoj žive Sirijci. Međutim, htjeli smo da se donese rezolucija, najgore je šutjeti kada se događaju takva zvjerstva. Nestanak ljudi i općenito kada je riječ o toleranciji, to su stvari koje su nama vrlo bitne. Tu su isto tako i tako je jedan aktivist, borac za ljudska prava koji je, odnosno aktivistica koja je uh, sada nastradala. Isto tako je tu i Pedri Paolo koji je pomagao pobunjenicima i vratio se u Siriju usprkos svim opasnostima i ništa ne znamo o njemu. Tu je i otac Vanderluft koji je ostao u Homsu uz kršćane i tamo je stradao uz njih. Iza tih imena se skrivaju iznimni ljudi koji su dali svoje živote kako bi ideja slobode i demokracije e, zaživjela kako je ne bi izdali i kako bi naprosto podijelili sa lokalnim stanovništvom njihovu patnju. Međutim, od 2011. godine bilježimo dvije pojave. Prva je vezana uz progone, e, čije su meta etničke vjerske manjine. To provode i režim i neki vanjski čimbenici i zato je ovaj rat preko posrednika još gori i bilo bi loše kada bi se negiralo ono e, što je ubojice motiviralo kod opsade gradova. Ja sam čula svjedočanstva o napadima i osmaknućima. Malula je strateško mjesto na putu iz Omsa prema Damasku. Ali to je isto tako grad od simboličke važnosti gdje se još uvijek govori aramejski. Isto tako vrijedi i za Kasab koje je strateško mjesto, ali ne samo u vojnom smislu, to je kršćanski grad. I zatim druga pojava koja je također zabrinjavajuća je odnosi se na nazočnost dobro organiziranih džihadističkih kriminalnih skupina koje ubijaju u ime islama. Tu su manjine taoci i zapravo se nalaze između režima koji ne samo da ih ne štite nego ih proganjaju i s druge strane džihadista a, a oporba je ponekad s njima vodila zajedničke aktivnosti ali isto tako su se i borili i stradali i zapravo su položili vlastite živote i to je nešto što predstavlja opasnost za čitavu tu regiju i za čitavu Europu. A financiranje tih terorističkih skupina u istinu je nešto što je vrlo problematično. E, ove manjine zapravo pate i kao građani i kao meta zbog toga što pripadaju nekoj drugoj vjeri. I zato je dužnost e, i nas i Sirije i čitave međunarodne zajednice da ih zaštitimo. Dopustite mi da zahvalim kolegama koji su ovdje u četvrtak poslije podne sa mnom u ovom značajnom trenutku koji je omogućio da se zapravo stvori kompromis među klubovima zastupnika i velika mi je povlastica gospodine Poselt da sam s vama ovdje u ovom trenutku. Hvala lijepa kolega Bekajzer. Na dvije minute kolegica Šak, izvolite. Hvala. Teško je povjerovati da na kraju ovog saziva razgovaramo o ljudskim pravima sa rezolucijom o Siriji. Treba nam daleko više od toga. Treba zapravo napraviti razliku, odnosno sporediti ono što se događa u Siriji i prisutnost naših zastupnika ovdje na ovoj raspravi. I to treba probuditi sve nas. Pitamo se koliko još može Europa učiniti kako bismo zaštitili ljudska prava. Zapravo većina europljana žele Europsku uniju da štiti ljudska prava. Više od 150 tisuća ljudi je stradalo, 6,5 milijuna je raseljeno, više od 2,5 milijuna sirijskih izbjeglica u susjednim zemljama, a nema uopće govora o kraju ovog strašnog rata. Što nam još više treba da bi nas uvjerilo? Danas govorimo o manjinama i o njihovom osjetljivom položaju. Etničke i vjerske manjine, ali također i žene i djeca su uglavnom pogođeni kada je riječ o civilnom stanovništvu i gaze ih eh, džihadijski ekstremisti s jedne strane i ubojiti režim s druge. Želim također se prisjetiti oca Vada Luhta koji je ubijen 7.4.2014. u Homsu. Branitelji ljudskih prava, intelektualci, novinari i aktivisti za ljudska prava su i dalje žrtve ove grozne krize. A to vrijedi i za dobitnicu nagrade Saharov, eh, za Zacune, koja je ubijena za još dva aktivista za ljudska prava prije četiri mjeseca, eh, oteta je prije četiri mjeseca i tražimo da je se pusti. Ovakva polarizacija se smatra možda strategijom preživljavanja, ne bismo zapravo smjeli zapasti u zamku naglašavanja razlika i također davanja prednosti jednoj manjini pred drugom. Trebamo priznati da su prava manjina usko vezana uz poštivanje drugih temeljnih ljudskih prava i sloboda poput prava na slobodu, sigurnost, jednakost i također pravo na slobodu izražavanja. Mirovni pregovori će zahtijevati da se uključe svi dionici, odnosno Iran i e, zemlje na Perzijskom zaljevu i Rusija i to treba omogućiti Siricima da žive slobodno, ali to će još dugo trajati. Hvala kolegica Šaki, na dvije minute kolegica Sousa, izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedavajući. Zapravo već smo usvojili čitav niz rezolucija o Siriji tijekom prošle godine, a naravno kada govorimo o najosjetljivijim zajednicama, to ne znači da iz toga isključujemo sve sirijske državljane i da zanemarujemo uzrasne uvjete u kojima žive. 9 milijuna osoba je zatražilo humanitarnu pomoć, više od 3 milijuna raseljenih u drugim zemljama. Želim govoriti o onome što Europa može učiniti mm, u toj situaciji, naročito Europska unija, i želim govoriti o Kurdima i Palestincima, ne zato što druge etničke skupine u Siriji ne zaslužuju naše poštovanje, nego zato jer e, te grupe se nalaze u posebnoj situaciji. Kurdi se nalaze uglavnom oko granica sa Irakom i sa Turskom i tu postoji embargo na humanitarnu pomoć. Proces demokratizacije Sirije će naravno morati e, pokazati poštovanje prema svim manjinama i prema različitostima u narodu. E, kada je riječ o palestincima, imamo 500 tisuća izbjeglica iz Palestine koji su prisutni, bili prisutni u Siriji, a sada su morali opet se preseliti u susjedne zemlje. Libanon, mala zemlja, je primio brojne sirijske izbjeglice, od kojih su dobar dio palestinci. Europska humanitarna pomoć, i ne samo europska, međutim nije mogla stići do tih eh, ljudi zato jer eh, je dijelom nedostajala i politička volja, ali isto tako jer na teritoriju su postojale određene političke sprege. Tu mislim na logor Jarmuk, odnosno prihvatilište za izbjeglice u Siriji koje je ostalo izolirano i bilo je pod opsadom oporbe, oporbenih snaga i vladinih snaga. Europska unija predsjednik prekida. Hvala. Kao što je već rečeno, u Siriji više nema zajednice koja nije na meti otkad je Asad i njegov režim odlučio da dokine demokratske ambicije svog naroda. Sve zajednice, sve kategorije građana e, su na udaru. Dakle, uistinu je riječ o nasilju koje nema granica, dva milijuna izbjeglica, po milijuna prognanika. Isto tako u vođenju rata sve veća okrutnost, e, dakle mete su i bolnice i spontani skupovi, dakle represija se odvija u svim pravcima koristilo se i kemijsko oružje, sada se također vrše napadi puni e, eksploziva, dakle eksplozivom kako bi se e, zapravo stanovništvo e, u Alepu što više pogodilo i kako bi zapravo se nanjele sve što veće fizičke ozljede. Isto tako se dakle koriste različiti, različiti načini ubijanja i ovo možemo reći pravi stroj za ubijanje, a na udaru su sve zajednice kao što se prijeti i zbog proliferacije paravojnih postrojbi, ekstremističkih, kriminalnih skupina, dakle uopće teško naći riječi da se sve to opiše. Palestinci, Aramejci, sirici, Čerkezi, Turkmeni, Suniti, Šijiti, Kršćani, Druzi, sve te zajedno zajednice neće se moći zaštititi osim ako se ne uspostavi slobodna demokratska Sirija koja će poštivati raznolikosti svog naroda i prava svih građana. Što Europa može učiniti? Imamo li drugi izbor osim svim snagama poduprijeti demokratsku oporbu? Usprko svim slabostima ta demokratska oporba je pristala pregovarati i ulaže sve napore kako bi se održale osnovne funkcije u društvu. Hvala, gospođa Flotre, sada u ime klubova zastupnika, kao prvo gospođa Sajam na minutu, izvolite. Aikana Euroopan huomio on kiinnittynyt Ukrainaan, mut... Već e, dugo uspravljamo našu pozornost na Ukrajinu, i, ali sad je dobro isto tako i da se ponovno sjetimo Sirije i e, kakve su grozote i dalje svakodnevne u e, toj kritičnoj situaciji u Siriji. Danas e, u našim zemljama kršćani slobodno odlaze u crkvu, ali nažalost u tim e, zemljama poput Sirije kršćani i dalje žive kao žrtva progona i u patnji. Kao što su prethodni govornici, e, dragi kolega već rekli, radi se o svim, o svim građanima. Human Rights Watch je posebno apelirao na to da sirijska vlast prestane sprečavati dovoz pomoći. Na primjer, u jednom izbjegličkom e, kampu blizu e, Turske e, ima skoro milijun ljudi koji su morali biti prebačeni, a Sirija nije htjela pružiti pomoć pri toj akciji. Jer u tom području oni nisu kontrolirali tada teren. Hvala. Kolega Repo, izvolite. Hvala vam. Dugoročni e, nasilni sukob u Siriji je prouzročio humanitarnu katastrofu. Katastrofu e, takvih razmjera kako nismo već dugo vidjeli. Stanovništvo u Siriji se sastoji od mnogih etničkih i vjerskih zajednica. Prije svega su ugrožene mnogobrojne vjerske manjinske zajednice. E, Sirija je kao i naša Europska unija nastala kao posljedica tog bogatstva raz, raz, raznolikosti što se tiče dakle raznih etničkih i vjerskih zajednica. To je doista bogatstvo, to trebamo svi zaštititi. Vjerski i politički vođe su odgovorni za to da se bore protiv ekstremizma i da e, potiču toleranciju. Europska unija mora pokazati i da naše riječi nešto, nešto znače puste riječi ne mogu nadomjestiti e, pravo djelovanje. Naravno, mi možda nećemo uspjeti završiti e, rat e, u Siriji, ali moramo naći odgovor, humanitarni odgovor na patnju ljudi. Hvala kolega Repo, slijedi kolegica Bilbao Barandika. Na dvije minute izvolite. Hvala gospodine predsjedavajući. 150 tisuća mrtvih više od 6,5 milijuna raseljenih unutar zemlje, više od 2,5 milijuna izbjeglica. vjerske i etničke manjine izložene prijetnjama među izbjeglicama i veliki broj žena i djece koji su također žrtve seksualnog nasilja. 3 milijuna djece koje je napustilo školu od 2011. vjersko utemeljena ubojstva, otmice to je slika stanja u Siriji. Tražimo da se poštuje međunarodno pravo i da se pokrene politički proces između svih uključenih strana i zaštite sve zajednice. Treba također osigurati pravdu za ove počinjene zločine. Ovakvi sukobi već po ko zna koji put pokazuju da moramo politički djelovati kako bismo spriječili takve katastrofe. Dijalog i pluralizam su najbolji protuotrov za ovakve situacije. Želim posjetiti i na drugu dramu, odnosno nesanak jednog mladog basica u središtu Antwerpena. Miljesker Dank, Hvala lijepa, kolegice Bilbao. Sada na minutu slijedi govornik kolega Klute, izvolite. Da, hvala vam e, lijepa gospodine predsjedavajući. Mislim da je točno ispravno što danas e, diferenciramo, diferencirano gledamo situaciju u Siriji. Mislim da su izlaganja prethodnih govornika rekli da postoji mnogo toga što nam je zajedničko i gdje se preklapamo. Situacija kao što smo već rekli, e, u mnogim predjelima vrlo dramatična ali na ovom mjestu bih rado upozorio na to da postoji i jedna ili druga, e, druga točka koja nam daje malo nadu. Kurdska područja na sjeveru Sirije su uspješno do sada kontrolirali e, sukobljavanje i uspostavili su jednu temeljnu strukturu i e, mnogo osoba je zbog toga prebjeglo upravo u ta područja. No, to područje je izolirano od susjednih država i nema pristup humanitarnoj pomoći. To ne smijemo prihvatiti. Dakle, to su područja koje graniče s Turskom i Posebice bismo Tursku kao zemlju kandidatkinju Europske unije e, trebali pozvati na to da otvori svoju granicu na tim područjima i da dopusti provoz humanitarne pomoći. Za to bih zamolio i taj apel bih uputio odavde turskoj vlasti. Hvala vam. Hvala lijepa kolega Klute. Slijedi na minutu uh, kolega Griffin. Gospodine predsjedavajući, patna manjina i izbjeglica u Siriji je strašna. No od koga su pobjegli? Ja sam dva puta prošlog ljeta posjetio Siriju i napisao sam pismo koje je sirijska vlada um, prihvatila i na kojem se pozivalo da se prestane bombardiranje. Dok sam bio tamo, upoznao sam e, izbjeglice i muslimane i kršćane. Mogu vam reći da je veliki dio njih istjeran e, iz njihovih domova od strane istih džihadista kojima je Europska unija pomagala. Ako vam je doista stalo do sirijskog naroda, trebate e, insistirati da svi gospodari rata prestanu naoružavati džihadističke plaćenike i tako također da se prizna odgovornost za poticanje takvog sukoba zbog kojih su mnogi pripadnici različitih vjerskih zajednica morali pobjeći i spašavati svoje gole živote. Hvala lijepa kolega Griffin. Kolega Stas nije sljedeći na minutu. Izvolite. Hvala. Snažno podržavam ovu rezoluciju i sve napore međunarodne zajednice da se hitno iznađe rješenje za ovu strašnu situaciju u Siriji. Obje strane u ovome sukobu su počinile zločine. Milijuni ljudi su njihove žrtve tisuća ljudi je pobjeglo, pobježi iz Sirije svakog tjedna i već imamo 2,6 milijuna izbjeglica i 6,5 milijuna raseljenih unutar granica Sirije. I zbog toga ta humanitarna kriza se brzo penje među on najveće krize u modernim vremenima. Svi su žrtve, uključujući nevine i ranjive osobe i etničke i vjerske manjine poput kršćana. Kako bismo riješili situaciju, potrebno nam je političko i demokratsko rješenje koje će promicati Sirija uz snažnu potporu međunarodne zajednice. Naravno, kotači pravde moraju i sve one koji su odgovorni na obje strane ovog užasnog sukoba. Hvala. Hvala lijepa kolega Štasni. Slijedi kolegica Senižin. panie przewodniczący! zdecydowanie potępiamy hvala mi osuđujemo povrede međunarodnog humanitarnog prava i ljudskih prava u Siriji i također nasilje na štetu pripadnika etničkih i vjerskih manjina. Situacija je vrlo složena. I zbog toga je teško, ali potrebno naći rješenje koje će uključiti sve. Također trebamo osigurati jednaka prava svim državljanima bez obzira na njihovu vjersku pripadnost. Također treba istaknuti da treba pružiti pomoć ženama. Naša politika prema Siriji treba biti vrlo stroga i trebamo pokazati nultu toleranciju kada je riječ o nasilju nad ženama, djecom i kada je riječ o seksualnom zaustavljanju trebamo i dalje pružati humanitarnu pomoć. Također, želim ponovno istaknuti da se ovaj slučaj treba podnijeti kao predmet, pred Međunarodni kazneni sud. Hvala lijepa kolegica Šenčin. Prelazimo na spontane javljanje za riječi. Tu imam dostruko više javljanja nego što imamo vremena na raspolaganju. Započet će gospodin Džip, izvolite. Wszystkie wysiłki dotychczasowe w sprawie złagodzenia konfliktu. Hvala. Svi do sada poduzeti napori kojima se nastojalo ublažiti sirijsku krizu su bili uzaludni. Gotovo pola sirijskog stanovništva je raseljeno unutar Sirije i to mora biti poziv na bilo kakvu reakciju iz demokratskog svijeta. Većina progona je na teret manjina, naročito kršćana. Trebamo pozvati globalnu zajednicu da zaštiti te zajednice, a ako budemo čekali do kraja sukoba, onda više nećemo imati manjine koje ćemo moći zaštititi. Kada je riječ o armenskoj manjini, ja sam posjetio Siriju, to je... Dziękuję. oni govore kao kršćani, dakle treba ih podržati i zaštititi. Hvala. Hvala kolega Šegedi, je sljedeći. Hvala lijepa gospodine predsjedavajući, važni zastupnici. Vrlo sam žalostan zbog toga kako Europska unija obrađuje situaciju u Siriji. Europska unija nije sama sebi vjerodostojna. Znamo vrlo dobro da Europska unija nije nastala samo kao predstavništvo samih država članica, već isto tako i kao čuvarica ljudskih prava. Znam da je situacija vrlo teška, to je dramatična u Siriji. Imamo već sada više od deset, više desetaka tisuća mrtvih, imamo mnogo sukoba, eh, Hezbola eh, i druge skupine svaki dan djeluju. Mir je ugrožen na Bliskom istoku i vjerske i etničke zajednice su ugrožene. Zbog toga bih ja rado vidio da Europska unija poduzima veće napore. Mislim da bi se Europska unija trebala mnogo više zalagati i boriti za ljudska prava. Ja više neću biti zastupnik u Europskom parlamentu, ali bih vas molio da se u buduće mnogo jače zalažete za ljudska prava. Hvala. Hvala gospodin Segedin. Na kraju spontanog javne za kolega Sonik ima riječ. Sve druge molim za razumijevanje. Hvala lijepa gospodine predsjedavajući. U posljednjih nekoliko mjeseci vidjeli smo da jača islamistički ekstremizam. Pobornici islamističkog ekstremizma su izvršili brojne napade u Siriji i također eh, seksualno zlostavljali žene i djecu i vršili su progon novinara i pripadnika vjerskih zajednica. Pozivam e, sirijske vlasti da zaštite sve te žrtve progona i također želim napomenuti da se sukob širi. Imamo sve više žrtava i to pokazuje da to više nije politički rat, nego da to ima i etničku i vjersku komponentu, a to sve e, zapravo uzima oblik pa ljudi. Vielen Sonik. Hvala lijepa kolega Sonik. Spontano javno za riječ je završeno i na kraju ove rasprave predajem riječ e, povjereniku Almuniji. Izvolite. Hvala vam lijepa, gospodine predsjedavajući, uvaženi zastupnici. Komisija pozdravlja ovu rezoluciju o situaciji u Siriji, naročito kako bi se pokazala naša potpora najranjivijim zajednicama u toj zemlji. Situacija u Siriji i dalje vrlo teška. U tijeku je nasilan građanski rat kojemu se ne vidi kraja. Međunarodna zajednica je jasno opisala uvjete koji su potrebni za ponovno pokretanje e, pregovora u Ženevi 2, ali uglavnom se sada pripremaju reizbori predsjednika sada. Vijeće je prošlo ponedjeljka jasno reklo da bi takvi izbori bili ruglo demokracije i da ne bi imali bilo kakav kredibilitet. Istovremeno, ono što je bio lokalni ustanak e, protiv e, nasilnog režima je privukao i radikalne snage koje pribjegavaju terorističkim taktikama na teret najosjetljivijih zajednica, što pokazuje također najnoviji napad na grad Hasab. Visoka predstavnica Ashton je već e, u više navrata pozvala te borce da napuste Siriju i također vanjske govornike da povuku svoju potporu. E, taj režim se oslanja na vanjsku potporu što otežava situaciju i spriječava donošenje jednog političkog rješenja koje bi bilo pod osom Sirije. Mi i dalje surađujemo sa svim dionicima kako bismo sačuvali politički proces, ali i patnje Sirijaca se dalje pogoršavaju. Europska unija na svim područjima djeluje i nastoji pomoći sirijskom stanovništvu. Europska unija je pokazala i snažno vodstvo u međunarodnoj zajednici, počevši od humanitarne pomoći, traženja humanitarnog pristupa zemlji, a sada imamo i rezoluciju Vijeća sigurnosti UN-a 21.39 u kojem se traži da se podupru e, izbjeglice i palestinci i također domaćini u susjednim zemljama pružajući im osnovne usluge onim koji, e, koji su izbjegli. Također ćemo nastojati pomoći najranjivijima, odnosno izbjeglicama, raseljenima, osobama u područjima pod opsadom, e, ženama, djeci, manjinama, uključujući kršćane, koji, kao što je i istaklo vijeće ministra vanjskih poslova, su naročito izloženi napadima. Barunica Ashton je u svojoj izjavi izrazila svoju zapanjenost ubojstvom Osa van der kojega ste vi u više navrata spomenuli. Otac van der Lucht je bio hrabar čovjek koji je pomagao brojnim siricima koji su ostali zarobljeni u svojim domovima. Mnogi ostali poput njih su oteti i to zbog njihovog e, djelovanja u tim zajednicama od strane počinitelja koji su vezani uz Al-Kaidu. Mi ćemo i dalje tražiti da e, se preuzme odgovornost i da se osigura da počinitelji takvih zločina protiv čovječanstva i e, također da se sankcioniraju povrede međunarodnog prava i međunarodnog humanitarnog prava. Hvala vam lijepa. Hvala lijepa na kraju ovog rasprava smo zaprimili četiri prijedloga rezolucije. Rasprava je ovome završena, a glasovanje će se održati na, nakon sljedeće rasprave. Sljedeća točka dnevnog reda je rezolucija vezana u stanje u Sjevernoj Koreji. Kao prvo će imati riječ autori, kao, e, kao prvi e, je kolega Bjelan na